und uh, risk-based uh, decision making. Dame i gospodo, dakle, danas ćemo govoriti o riziku i upravljanju rizikom. Imamo prevođenje, engleski, francuski, njemački, hrvatski, španjolski. Hvala našim prevoditeljima. I dakle danas se sastajemo u odnosu na ove zakonodavne prijedloge i e, evo doista nam je zadovoljstvo što su s nama danas i prevoditelji što pokazuje da Europa jako dobro surađuje i da je snažna. E, dakle, dnevni red imate ga u e, dosjeu. Ako želite nešto izmijeniti, molim da nam to odmah kažete. Ako to nije slučaj, idemo odmah na drugu točku dnevnog reda. Ovdje imamo zapisnik panela koji se održao 28. ožujka. Ako imate neke izmjene, molim da nam to odmah kažete. Vidim da to nije slučaj, pa idemo na treću točku dnevnog reda. Aktivnosti tijekom osmog mandata parlamenta, Europskog parlamenta, e, podpredsjednik e, nam je e, ovdje dao jedan, jedno izvješće, nije ovdje. Međutim, možemo mu poslati pismo podrške i e, sada ću zamoliti e, izvjestitelja da nam kaže kakva je situacija predsjedatelj. Dakle, sukladno članku 10 i pravilima stoje, podpredsjednik parlamenta koji je odgovoran za STOU treba uredu parlamenta podastrijeti aktivnosti ovog odbora. Dakle, ovo je bio osmi mandat i podpredsjednik je to izvješće podastrio 15. travnja 2019. godine. Izvješće je usvojio ured parlamenta. Sada ću vam reći neke važne točke ovog izvješća. Dakle, STOA je e, referentna točka za znanstvene e, postupke u parlamentu i to već 30 godina. Već 30 godina STOA se obnavlja i e, kako se znanost i tehnologije jako brzo razvijaju, STOA to prati a isto tako prati i e, događanja u parlamentu i na političkoj sceni. U osmom mandatu promijenila se e, metodologija nadzora, dakle osim ovih 30 godina tehnologije koje smo imali do sada, imamo sada i nove, a i proširila je svoje aktivnosti te sada pokriva i medije. Što se tiče znanstvenog nadzora, e, panel STOA je e, usvojio metodu e, tog znanstvenog nadzora koji je prilagođen metodama rada Europskog parlamenta. To nam omogućuje da napravimo plan akcije te da se usvoje političke e, mjere koje su prilagođene svemu tome. E, nadalje imamo i stvaranje e, medija Haba za znanost u Europi koji je operativan od 2019. With a particular operation, uh, operational team that has built in the meantime um, is pursuing a number of activities STOA ima čitav niz aktivnosti u vezi s medijima, radi se o obuci, radi se o različitim razvojima tehnologije, tehnikama, metodama kako bi se poboljšala, poboljšala podjela informacija iz pouzdanih izvora E, to je jako e, važno e, u vrijeme sumnje u ispravnost i autentičnost materijala i dokaza. Imamo veći broj članova u ovom panelu, od 15 na 25 imenovalo ih je devet različitih odbora, prije ih je bilo šest. I ime stoa panela je sada od e, listopada panel za budućnost znanosti i e, tehnologije i to dakle od listopada 2018. godine. Nadalje u tom izvješću se govori o e, postignućima stoje tijekom osmog mandata. Tu imamo procjenu projekata. Sve više se koriste društveni mediji Imamo e, e, vrlo uspješno djelovanje zastupnika u tom e, pogledu te naravno učinak na nacionalne i druge parlamente. Imamo također ECTU, ovu mrežu, a STOA je surađivala sa različitim tijelima na razini Europske unije i na razini cijelog svijeta konačno, e, potpredsjednik je dao e, popis svih aktivnosti i proizvoda koje je Stoa proizvela tijekom svog e, tijekom ovog osmog mandata parlamenta. Evo, toliko za sad. Hvala. E, hvala, vidimo da stoja ima e, stvarno širok dijapazon aktivnosti, pa ću sada dati riječ e, članovima panela. Želite li nešto dodati? Možda bismo trebali dati aktivnosti u odnosu na buduće aktivnosti stoje. Ako imate išta za reći, dodati, izvolite. Ako to nije slučaj, onda zahvaljujemo e, vama i vašem timu. Vi ste odličan posao ovdje obavili. A ako pogledate e, dakle samo izvješće, onda ćete vidjeti e, koje su to aktivnosti i stvarno možemo biti ponosni jer mi smo pravi znanstveni odbor. A sada idemo na četvrtu točku dnevnog reda. Dakle, stoa projekti u tijeku i novi stoa projekti. Ovdje imamo gospodina Tea koji će e, nam reći prvo e, kakvi su Kakvo je stanje ovih e, projekata? Dakle, ovdje imamo cijeli niz projekata, neki su još e, u tijeku. Imamo i e, dugoročne, dakle izbori, europski izbori, ali imamo i neke dugoročne planove. sve su to projekti koje su tražali članovi Europskog parlamenta i odbori. Imamo dva prijedloga za nove projekte Eva Gajli ih je predložila, predsjednica Stoje i e, to je Mihajlis Kritikos koji je odgovoran. Prvi projekt je, odnosno prijedlog projekta, e, to je e, da se prouči učinak platforma na ekonomiju i društvo, a drugi kako novi modeli ekonomije, platforme utječu na E, zaposlenja, na e, poslovanje, porez, digitalna, digitalno plaćanje poreza, a naglasak će biti na znatnom učinku digitalnih platforma u odnosu na različite socijalne skupine i sektor e, rada, zaposlenja. Ovdje e, imamo razgovor sa komisijom, stručnim skupinama e u e, observatori za online platforme i ekonomiju vezanu za to. Te smo se vodili i komunikacijom komisije u vezi s tim. Dakle, čekamo da se ovaj projekt odobri od strane panela. Da, ovo je vrlo važno. E, imamo tehnologiju Sjedinjenih američkih država kojom se koristimo sada, međutim e, to je problematično i premijer e, je to, Karšin je to jako dobro spomenuo. SIM e, kartice recimo možete kupiti u vašoj e, državi članici, ali ne možete u 27 drugih država članica. I stvarno bi bilo dobro da imamo jedinstveno tržište za te SIM kartice i da sljedeći parlament e, ostvari e, e, te e, prekogranične platforme da više stvarno nemamo granice i te borbe nacionalnih interesa. Ako gledate Sjedine američke države gdje imate 350 milijuna osoba, nas je 500 milijuna, tako da bi bilo stvarno interesantno da pokažemo koliko bi to koštalo. To košta 5 milijardi svake godine za e, potrošače i telekomi još uvijek zarađuju. Dakle, to je u svakom slučaju situacija u kojoj će svi zaraditi. Jer ako izađete iz Europske unije jedan gigabajt, je 7 eura, a ako to koristite u SAD ili Japanu, onda je to 19.500 Dakle, nemamo digitalno globalno tržište i e, trebamo ostvariti globalno digitalno tržište, a trebamo početi sa našim europskim jedinstvenim tržištem kako bismo pokazali cijelom svijetu da je to stvarno moguće. Ako e, želimo imati dobru konkurentnost ovih naših platformi, onda moramo biti ujedinjeni i tijekom idućeg e, mandata e, parlamenta, e, tu ćemo biti jako strogi jer ako ne uspijemo u tome onda ćemo imati pravi problem. Dakle, ako nemamo nikakvih, ako se nitko ne protivi, mislim da ćemo ovaj prijedlog odobriti. A sada 4.2. Projekt budućnost zaposlenja. Možemo li E, pripremiti novu generaciju za zaposlenja budućnosti. Hvala. Drugi prijedlog našeg predsjednika, naše predsjednice gospođe Gajli, odnosi se na budućnost e, zaposlenja. Kako možemo pripremiti e, nove generacije za ovakva zaposlenja? E, studije su pokazale da e, chain tehnologije i umjetna inteligencija imaju učinak na zaposlenja. I sada se postavlja pitanje kako će države članice ostvariti i provesti politike koje će pomoći mladima ovakav razvoj i onda predložiti opcije politika koje će E, pomoći e, državama članica Europskoj uniji da umanji rizike u odnosu na zaposlenja. Ovo je zanimljiva tema i za parlament, budući da e, trenutno se raspravlja o modernizaciji dakle poslova i zaposlenja kao i o tranziciji od nezaposlenosti prema zaposlenosti, a to ima utjecaj i na socijalne e, politike. Pa molim da se i ovo e, e, odobri. Da. Trebamo naravno u ovo uključiti i cijelo životno učenje jer to je najbolji način da ostanete zaposleni i naravno profesionalno, e, profesionalne škole e, jer su nam uvijek, još uvijek potrebni ljudi e, koji znaju instalirati struju, vodoinstalateri i tako dalje, nije sve u umjetnoj inteligenciji. Dakle, ne smijemo o ovome samo razmišljati akademski. Ovo trebamo uključiti sve e, vrste e, obuka i učenja. Imate li još nešto za reći? Ako ne, smatramo da je i ovaj projekt odobren. A sada sljedeći, 4.3, nove informacije u odnosu e, na ESMH, e dakle hub za znanosti i medije Europske unije. I ovo može zvučati kao društveni mediji kad gledate kratice, ali nije tome tako, ali dobro je u to uključiti i društvene medije, naravno. Evo, izvolite, želi li administrator nešto o tome reći? Uh, uh, for the update of, uh, Što se tiče ovog huba za evropske, evropsku znanost i medije, Ideja je zapravo da imamo platformu za znanstvenike, ali i za e, novinare, znanstvene novinare, da na bolji način e, raspravljaju o komunikaciji o znanosti. E, imamo različite aktivnosti, čitav niz video zapisa i e, oni će pokazati najbolje e, rezultate koji su postignuti tijekom posljednjih pet godina. E, radit ćemo i s drugim europskim institucijama i s drugim tijelima parlamenta kako bi smo imali bolji kontakt s medijima. To je još jedan aspekt ovog projekta. Želite li još nešto dodati? Da, hvala. Samo sam htio dodati da su tri video zapisa već spremna robotika, umjetna inteligencija, ali e, želimo ih e, još proizvesti. E, panel se ne protivi tome. Htjeli bismo to staviti u proračun haba kako bismo mogli ovo outsourcati. E, u redu, ako nemamo nikakvih prigovora, onda e, ćemo e, nastaviti raditi na ovom. Ovo će biti korisno, ovaj naš proračun za ove video zapise i sigurno će ovo biti korisno i socijalnim društvenim medijima. Nadam se da će svi članovi Europskog parlamenta moći ovo iskoristiti Imamo ovu PIPE strategiju. Drugim riječima, moramo naći načina kako e, dotaknuti što veći broj ljudi, bivše članove Europskog parlamenta, možda e, članove vijeća, e, svi ovi koji se bave tim strategijama, kako na najbolji način pokriti što veći broj ljudi. To bi stvarno bilo jako korisno jer komisija, vijeće, sud, E, revizorski sud, e, svi imat ćemo sada novog e, člana revizorskog suda. Jučer smo imali jako dobar rezultat glasovanja čestitke. Dakle, za svih je njihovo interesantno i relevantno. A sada sljedeća točka dnevnog reda, točka 5 a to su radionice i zajedničke aktivnosti odnosu na vanjske organizacije. Dakle, prvo imamo imamo ovaj e, e SMH ljetna škola u odnosu na gdje ćemo se baviti pitanjem umjetne inteligencije i novinarstva. Vrlo dobra infrastruktura postoji za novinare. E, to se i dobro je da se oni da se e, koriste e, takvi alati. Možete li nam nešto reći o tome? Što planirate? Da, hvala najljepša, gospodine Rubik. Evo, mi želimo pozvati prilike 80 mladih novinara, ali i neke studente novinarstva i rasprava s njima je četiri dana ovdje. Izazove koje predstavljaju umjetna inteligencija, za novinarstvo i komunikaciju. I pružili bismo im priliku ovdje također da se organiziraju neke radionice i proizvedu materijale, videozapise, članke na tu temu. Također bismo im željeli pružiti zanimljivu priliku da upoznaju, da se upoznaju s novim tehnologijama. Nadamo se da će panel odobriti projekt kojim bismo im predstavili umjetnu stvarnu, virtualnu stvarnost. Zato nam je potrebna suradnja sa vanjskom službom. I također bismo htjeli imati kvalitetne govornike za ovaj e, događaj i govornike koji bi mogli upoznati tijekom događanja. Hvala. Evo, ovaj e, zajednički centar za istraživanje jako je aktivan na ovom polju. Kao što znate, je čovjek koji jako dobro zna pričati, tako da imamo evo, puno stručnjaka na europskoj razini i trebalo bi vidjeti kako ih sve uključiti u to događanje. Nacrt programa ovog dosija i sve što je predviđeno predviđeno je dakle, da se otvori to događanje 4. lipnja 2019 i tu bi zastupnici i govornici trebali biti uskoro na popis, dakle sve to ovisit o raspoloživosti. Imate li komentara? Ne. Imate li prigovora glede organizacije? Ne, onda možemo nastaviti kako je dogovoreno. Ukoliko budemo trebali pozvati vanjske suradnike i catering, dogovorit ćemo se. Prelazimo na točku šestu vanjske aktivnosti. Sudjelovanje stoje na 16. sastanak STS forma, dakle Science and Technology in Society, od 6. do 8. listopada 2019. i 10. EU Japan znanstveno-politički forum, 5. listopada 2019. Teo izvolite. Hvala predsjedatelju. Kao što znate, Forum za znanost i tehnologije u društvu, STS, je organizacija koja ima središte u Tokiju, organizira se svakog prvog e, vikenda u listopadu. To je veliki sastanak e, političara diljem svijeta koji se sastaju u Kyotu. Stoa i druge delegacije sudjeluju sustavno na sastancima forma STS, jer imamo doista slične ciljeve, jedni drugi bavimo se znanošću i tehnologijom e, i borimo se sa tehnološkim izazovima i to u područjima u kojima e, međunarodna i globalna suradnja može biti od velike koristi. Ukoliko stoja može biti nazočna na sljedećem, koji će biti početkom listopada, dakle od 6. do 8. 2019. bilo bi doista korisno jer na taj način stoa može održati veze koje je razvila i sa članovima forma STS-a, ali i sa e, širom zajednicom e, dionika koji sudjeluju na tom forumu svake godine i važno je imati bilateralne susrete i razgovarati o razvoju projekata i suradnji. Povr toga, ukoliko sto, neki članovi stoje budu nazočni, moći će sudjelovati također i u e, forumu Europska unija Japan, forum znanstvene politike. To se organizira također u Japanu, najčešće dan ranije, e, prije STS-a, u ovom slučaju to bilo 5. listopada. I to organiziraju e, dva instituta iz Japana, što bi bilo dakle, organizirano, kao što rekao, dan prije glavnog susreta. Stoje rasprave o ovome, jer ovo je posebna stvar zbog izbora, i imamo novi panel to je koji će biti tada upravo formiran, tako da smo tražili panela da se to odobri, da predsjedatelj stoje to odobri, da upiše dopis predsjednik parlamenta i obrazloži značaj nazočnosti predstavnika stoje na tom panelu kako bi se zajamčila zajamčio kontinuitet suradnje između stoje i forma STS-a. Ako to napravimo, naravno, panel bi bio upoznat s ograničenjima koje novi stojin panel e, predstavlja sa, s obzirom da će biti e, tek formiran u 9. 10. mjesecu 2019. Hvala. Hvala vama. Ako nema prigovora, onda se možemo dogovoriti. 6.2, dakle, sudjelovanje stoje na ESOF-u od 2020. 4. 10. srpnja 2020. u Trstu. Ko će nam e, tu išta reći? Evo, Teo, izvolite, možeš početi. Hvala predsjedatelju. Dakle, Euroscience Open Forum, ESOF, e, dakle, forum, e, otvoreni forum za znanost u Europi, počinje Dakle, 2020. od 5. 9. srpnja 2020. u Trstu ključni dionici su iz sektora znanosti, tehnologije, inovativnosti, poduzetništva, komunikacije i politike i E, pokrivaju različite sektore. Dakle, u ovom e, velikom sastanku tu će biti predloga za e, raznih predloga, a treba se prijaviti godinu dana prije, dakle do 15. srpnja 2019. i zato to tako rano predstavljamo kako bismo mogli tražiti mandat za taj prijedlog i sudjelovanje na tom skupu. Tu ćemo imati dakle, odbor međunarodnih stručnjaka, postojat će različita zasjedanja, prijedlozi i to će biti klasificirano u četiri glavne skupine teme, dakle četvrta industrijska revolucija, inovacije usmjerene na vrijednost, privatno javna e, partnerstva i inovativni ekosustav. Dakle, treba će organizirati e, shodno tome e, panele. E, tu će također biti riječi i o širenju lažnih vijesti u znanosti, u sektoru znanosti među mladima iz istočne i središnje Europe. Te htjeli bismo također istražiti dodatne mogućnosti o suradnji s drugim europskim EU e institucijama, s relevantnim vanjskim akterima. Također razmatramo mogućnost sudjelovanja i predlaganja jednog sastanka sa jednim satelitskim takozvanim e, događajem koji će biti izvan e, tog skupa. Dakle, jedan od njih će biti sastanak e, s europskim novinarima koji se bave znanstvenim pitanjima. Dakle, uz dopuštenje panela bilo bi dobro da se koristi dio proračuna na ESMH za takve, e, takav skup. Hvala. Da li se netko želi javiti za riječ? E, ukoliko ne, i ako nema prigovora, držimo se rečenog. Dakle, podrška proračuna SMH bit će dodijeljen gdje god e, je potrebno. A sada prelazimo na pravu točku, glavnu točku dnevnog reda, dakle to je točka sedma, prezentacija i rasprava na temu baterije za održivu budućnost. E, ovaj panel vodi Marijana Petir, a administrator je Kristijan Kurer. To je jako važna tema jer baterije u skladištenju energije imat će bit će od ključnog značaja za nova tržište za obnovljive energije i jasno je da trebamo vidjeti kako to unaprijediti. Marijana, želiš e, napraviti kratko prezentaciju? bih željela zahvaliti stoa e, panelu na prihvaćanju ovog prijedloga, a ja bih se voljela obratiti nakon što čujemo naše cijenjene goste i izlagače. Okay, uh, I think we go directly to the presentation. Uh, each of the four... Hvala, dakle svaki od četvero uh, stručnjaka imat će 10 minuta maksimalno raspolaganju za svoja izlaganja i svi će moći odgovarati na postavljena pitanja nakon prezentacije. Sada doista pozdravljam Klaudiju Pavarini iz Međunarodne agencije za energiju iz Pariza. Izvolite, imate riječ. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali ovdje. Kao što, sam, kao ste rekli, ja sam Klaudija Pavrini i radim na u Međunarodnoj agenciji za energiju. Osobito sam počašćena doći ovdje i predstaviti svoj rad i rad još 30-40 ljudi u Parizu koje proizvodimo svake godine, a to je World Energy Outlook. Ovdje imam jedan eh, mali dar za tajništvo stoje. Evo, to je knjiga koju objavljujemo svake godine. da kao što rekao, uloga ovog izvješća jest iznijeti projekcije o tome kakve političke odluke vode sektor energetike. Dakle, prošle godine prvenstveno smo se bavili energijom, a sada ću proći kroz glavne nalaze, osobito koje se tiču fleksibilnosti i baterija. Dakle, evo samo da dam jedan kontekst. Zašto električna energija? Pa električna energija sve je važnija e, potražnja energije dva puta brže raste i isto će vrijediti za totalnu potražnju. Dakle, sektor e, energije je sektor koji privlači najveću, e, najveće ulaganja. E, povećanje foto, solarnih fotovoltaičnih fotonaponskih čelija i vjetroelektrana mijenja u potpunosti opskrbu električnom energijom. Dakle, očekuje se da velika su očekivanja sektora energija, no postoje veliki upitnici o tome kako će sustav, energetski sustav funkcionirati u budućnosti. Dakle, kao što sam rekla, koristimo scenarije za predviđanje. Imamo dva glavna scenarija. Glavni scenarij u kojeg se držimo je novi politički scenarij koji je utemeljen na trenutnim politikama i najavljenim politikama. Drugi scenario zove se e, scenario održivog razvoja, to je scenarij koji je uveden 2017. godine u kojem se rješavaju koji se bavi glavnim e, energetskim komponentama za održive ciljeve, e, a to je dakle da se znatno zadrži porast temperature ispod 2 stupnja i uveliko smanjiti zagađenost, onečišćenje zraka. Ovi slajdovi samo pokazuju kako, eh, evo, koliko pokazuju naši zadnji podaci i značaj električne energije. Dakle, prošle godine za 4% porasla potražnja na eh, eh, električne energije dva puta više nego potražnja za energentima. Obnovljivi izvori energije porasli su za 7%, no taj rast nije bio dovoljan da se održi E, da prati povećanje potražnje. Dakle, to znači da je e, došlo do porasta i e, CO2 emisija s obzirom da su i drugi sektori opskrbe energijom morali proizvoditi energiju. Ovdje ovim slajdom želimo pokazati koje su naše procjene za buduće kapacitete. Dakle, ovdje imamo ugljen za koji se predviđa da će doći do određenog platoa u budućnosti. Dakle, ugljen je glavno pogonsko gorivo danas, a za plin se predviđa da će brže rasti. Zašto? Zato što su niski troškovi izgradnje i zbog fleksibilnosti koju pruža. Dva glavna niskouglična izvora su e, naf u Aziji i Južnoj Americi se najviše koriste, a nuklearna energija ima dosta ravnomjeran razvoj, no to je, to jako ovisi o e, geografskom području. No, dva glavna e, pobjednika ovdje su vjetroenergija i solarna fotonaponska energija. Dakle, kao što vidite, solarna fotonaponska energija jako brzo raste i druga je po redu iza, iza plina. To je naravno potaknuto politikama i sve većom konkurentnošću ovih eh, tehnologija koje osiguravaju njihovo mjesto dugoročno. Druge tehnologije postoje i ovdje je značaj eh, eh, skladištenja energije koja treba, dakle imamo skladištenje energije u baterije, prelazi se sa par gigavata na 2020, ako vidimo što se događa u Europskoj uniji na tom polju politike e, žele da se e, energija od ugljena i plina smanjuje, a i ovdje solarna fotonaponska energija e, raste, skoro se utrostručuje do 2040. No ono što stvarno treba reći koja je prava uspješnica u Europskoj uniji je vjetroenergija koja će postati u narednim desetljeću glavni izvor energije. Dakle, ovo sve stvara, e, čini da je dio obnovljivih izvora 40%, a 40% znači da nam je potrebno puno više fleksibilnosti u sustavu. Zašto? Zbog prirode ovih e, izvora. Fleksibilnost e, je uvijek postala u našim sustavima, ali način na koji će trebati pružiti tu fleksibilnost će se mijenjati. Dakle, ono što mi nastojimo napraviti jeste mapirati potrebe fleksibilnosti i porediti ih s E, sa sustavima koji postoje u različitim regijama. U Indiji, Kini i Sjedinjim američkim državama e, sustavi opskrbe energijom mogu ograničeni su na postojeću fleksibilnost. U Europskoj uniji i zemljama unutar Europske unije također je potrebno ciljana, ostvariti ciljana ulaganja. Ovdje regionalna trgovina i mreže su od ključnog značaja u budućim projektima trebalo bi da udio obnovljivih energija e, poraste u veliko u Kini, Indiji i SAD-u gdje su potrebna ciljana ulaganja. Evo u Indiji, na primjer, oni trebaju pojačati kapacitete za naftne, e, odnosno za elektrane koje na ugljen, ali i razvijat će e, baterijske sklopove, a zemlje e, poput e, Njemačke i Ujedinjene kraljevine će e, razvijati prvenstveno baterije. Koja je uloga baterija? Kao što rekoh, predviđa se da će baterije biti od ključnog značaja na budućem tržištu. Zašto? Zato što smanjenje troškova se danas događa i predviđa se da će se nastaviti i u buduće. No zajedno sa svim ovim također nam potrebaju i politike i e, tržišta koja mogu nagraditi e, fleksibilne e, dionike. Dakle, predviđamo da će skladišćenje baterija doći do 2000 200 gigavata do 2040. A to je sve kompatibilno s obnovljivim energijama. Zašto? Zato što baterije mogu poboljšati izvor obnovljivih energija ako ih se upari. Također imamo i predpostavljamo dakle da će polovne baterije sektora transporta biti od velike koristi i da će e, moći omogućiti dodatno ravnotežu. Ovdje vidimo na desnoj strani da e, skladištenje baterije dolazi do 540 gigavata 2040. i 20. E, a i tu se smanjuje za stotinu gigavata Dakle, značaj baterija nije samo da se izbjegne i uštedi, e, smanje troškovi, izbjegne prekapacitiranost i odgodi potrebu za ulaganje u mreže, već da se poboljša prijedlog vrijednosti za obnovljive energije i da potakne e, obnovljive energije. Mi smo ovdje također htjeli sagledati značaj ne samo cijene tehnologije, znamo da li treba kombinirati sve elemente, no ova metrika je dosta ograničena i ne uspjeva obuhvatiti vrijednost jednadžbe. Iz tog razloga prošle godine smo razvili novu metriku e, koju nazivamo e, LCOE koja e, kombinira i trošak i vrijednost e, i to omogućuje političarima da bolje sagledaju konkurentnost tehnologija. Što to sve znači dakle za Europsku uniju? Vidimo da dvije glavne tehnologije Europske unije e, u za stvaranje električne energije, dakle nuklearna energija i ugljen, imaju dosta visok LCOE VALCOE. U vjetroenergiji Valko je stalan, a u solarnoj fotonaponskoj energiji je sve konkurentniji i tu vidimo da e, solarna fotonaponska energija kombinirana sa baterijama postaje najkonkurentnija. I konkurentnost e, plina je zanimljiva. E, plin je jako konkurentan u ovom e, razdoblju. Zašto? Zbog fleksibilnosti može pružiti. I za kraj, postojeći kapaciteti ostaju naj najkonkurentnije tehnologije koje su nam na raspolaganju. Hvala lijepa. Yes, Evo, mislim da je ovo bilo velike moći za našu raspravu. Naravno, trendovi su jako važni i nastoji sve više analiziramo dakle rezultate istraživanja. Cilj stoje da se nešto napravi za sljedeću generaciju u 2050. otprilike, tako da mi uz to imamo barem pet ciljeva. Jedan je globalna mobilnost, no ne radi se tu samo o ljudima i proizvodima, već i o gigabajtima, o kilobajtima, o energiji, o globalnoj energiji. Drugi su resursi, održivi resursi. Tu snap se radi o baterijama, rasprava je jako, doista goruća tema, kako doći do boljih baterija i pod kojim uvjetima ih se proizvodi i izgledi proizvodnje baterija su doista iznenađujući. Zatim imamo cirkularno gospodarstvo, e, koliko mogu, koliko, koliki je njihov životni vijek i kako ih e, reciklirati. Dakle, a treća tema je prelazak iz stvarnog u virtualni svijet. Dakle, virtualni svijet to su pametne mreže, tu su brojna pitanja kako mjeriti u imati umjetnu energiju, bolji sustav u energetskoj produkciji i distribuciji, utemljenoj na potražnji, dakle sve te stvari su jako važne. I puno smo donijeli zakonodavnih mjera e, u okviru odbora ENVI, imamo osam jako važnih paketa mjera koji će sada stupiti na snagu i mislim da je ovo doista dobra prigoda da e, to analiziramo i ti paket mjera bit će od velikog utjecaja i u sljedećem e, energetskom outlooku E, i tu će se govoriti o e, smanjenju emisije ugljičnog dioksida i sustav treba učiniti učinkovitim, to je isto tako jako važno istovremeno. Naravno, drugo pitanje koje se postavlja jeste, mi to nazivamo savršen život, dakle kakav bi bio život bez energije, da li bismo mogli ostati zdravi bez dovoljno energije, dakle energija poput vode i hrane to su održivi ciljevi 267 e, koji će imati veliku utjecaj na sljedeće generacije. Tako da nastojimo analizirati što se tu može poduzeti tim područjima. Želim vam zahvaliti. A sada prelazimo od sljedećeg govornika. Tu se radi o Juli iz Europske komisije. Julija Sakovica, dakle, ravnateljica u odjelu za istraživanje razvoja. Evo vidite, rasprave su jako dinamične, aktivne. Mi smo glasali o tisućama stranica ovih uredaba. Nadamo se da će naravno učiniti unutrašnje tržište jačim i učinkovitijim. Izvolite imati riječ. Člani, pripadnici parlamenta, predsjedniče kolege, doista mi je zadovoljstvo što sam tu. E, evo jedno kratko insajdersko gledanje na ono što je komisija učinila u odnosu na baterije. Mislim da je logika i motivacija e, zapravo pitanje je zašto trebamo nastaviti e, raditi s baterijama, to je svima nama jasno. Međutim, ako gledamo sve ove brojke što se tiče tržišta, to ste već vidjeli, moram reći da će e, baterije biti zapravo tehnološki način da e, postignemo klimatske ciljeve i to ne samo za energiju već i za mobilnost jer to je ono što se zapravo već sada događa. E, električni automobili su na tržištu. Već imamo jako puno E, ambicija za to, a za to nam e, trebaju već sada baterije. Međutim, realnost na tržištu nije ohrabrujuća. Možete e, znati da baterije se rade iz malih čelija, a u Europi se proizvodi samo 3% tih čelija, a 85% se nalazi u Aziji. Međutim, istovremeno tržište za baterije i za energiju i za mobilnost već sada predstavlja 250 milijardi godišnje od 2025. dalje. Tako da su stvari jasne. Ali nije samo pitanje tu novca i industrijskih kapaciteta. Moramo biti svjesni eh, da su potrebne vještine, E, zaposlenja, a to oni se nalaze u Europi. Upravo zbog toga u listopadu 2017. godine e, gospodin Šefković, e, povjerajnik, je otvorio i pokrenuo Savez za baterije stvar je jednostavna i komplicirana. E, dakle, e, cilj je bio da se iz ničeg e, uspostavi cijeli jedan sustav za baterije u Europi koji pokriva cijeli vrijednosni lanac od od samog e, koji pokriva cijeli tok e, proizvodnje. E, imamo također i akcijski plan za baterije komisije u svibnju 2018. koji je dio prvog paketa za mobilnost. Imamo i čitav niz uredbi i tekstova koji promiču mobilnost. O tome smo ovdje govorili. Dakle, akcijski plan je donio čitav niz mjera koji je podržavaju e, dakle sve inicijative uključujući industriju i naročito industriju kako bi se ovaj vrijednosni e, lanac e, izgradio u Europi. Prošli tjedan 9. travnja smo izdali izvješće o napretku gdje smo rekli kako smo napredovali u odnosu na najvažnije točke strateškog akcijskog plana. Danas ću govoriti o tri e, najvažnija područja i reći ću vam e, što smo postigli tu. Prvo, sve se ovo tiče industrijskog vodstva. Komisija je e, jako puno insistirala na proizvodnji baterija upravo u Europi. I mogu vam reći da je EU industrija prihvatila inicijativu komisije i da je došla sa najavama ulaganja o ulaganjima u cijeli ovaj vrijednosni lanac. Evo ovdje vidite različite firme, BASF, Umicor, ali i mnogi drugi. Države članice su se također pridružile kako bi e, se priključila ovom vrlo važnom projektu koji je u interesu svih Evropljana. Dakle, taj instrument dopušta državama članicama da doista investira u ove inovativne paneuropske projekte i e, zaključak je da su i Francuska i Njemačka već najavile e, različite akcijske planove, ali i druge države se pridružuju, Belgija, Švedska i tako dalje dakle kako, e, koje bi se dakle koristilo ovim instrumentom. Moram e, spomenuti ulogu Europske investicijske banke koja je bila strateški partner e, kako bi smanjila rizik i omogućila investicije. Čuli ste sigurno za 52,5 E, milijuna e, vrijednih ulaganja u e, Norfolk tvornici. Ja radim za glavnu upravu za istraživanje inovacije i uloga će biti jako važna, ne samo zato što ja radim za tu glavnu upravu. Ovdje govorimo o tehnologiji koja se veže za litijum. Radit ćemo dakle na toj tehnologiji, ali i na onoj budući generacije ali e, već razmišljamo i o poslitijum e, tehnologiji. E, radi se o konkurentnosti. Budući da sada imamo ovaj savez, imamo dodatna sredstva i za ovu godinu i sljedeću godinu to je zapravo 250 milijuna za e, upravo istraživanje i e, inovacije za baterije u Europi. Međutim, ova istraživanje je vrlo konkurentno. Ali ne možemo tu stati, trebamo dovesti tehnologije upravo na tržište i ovdje regije mogu djelovati. Za sada 22 regije su se ujedinile u, jedan, e, u jedno partnerstvo Smart Specialization Partnership upravo u odnosu na baterije koje sada nalaze načina da zajednički e, djeluju i ulažu. Trebamo razmisliti naravno i o, o poslovima budućnosti, vještinama budućnosti i o tome je tu riječ. Ne samo industriji i tehnologiji, nego i ljudima moramo e, ostvariti vještine e, i zbog toga imamo blueprint, dakle taj projekt za e, sektorsku suradnju u odnosu na vještine. Ako imate neke ideje u vezi s tim, ako želite nove ideje, to se radi o inženjerima elektrotehnike, kemijskim inženjerima za procese i tako dalje a sada tehnologija i industrija naravno e, ne funkcioniraju bez politike. Pa radimo upravo na tome da ostvarimo jedan e, sveobuhvatni okvir za politike, minimalne kriterije za baterije, e, za europsko tržište ili za vansko tržište. Dakle, imamo novu eko-dizajn uredbu, oznake baterija e, se će biti tu e, želimo e, odgovorno proizvoditi baterije, nisko ugličnu proizvodnju i naravno poticati kružnu ekonomiju. to imamo u ovoj direktivi o, o baterijama koja se upravo sada revidira tu želimo uključiti industrijske baterije, e, baterije za električna vozila, za energiju i tako dalje. Istovremeno razmišljamo o tome e, kako e, imati pristup sirovinama za EU države članice. To je jedno pravo pitanje političke prirode. Drugim riječima, evo to su tri glavne teme akcijskog plana, industrija, e, istraživanje inovacije i naravno e, okvir politika. E, moram reći da smo puno toga učinili u malo vremena, ali naravno nismo još stigli na odredište. Imamo upliv industrije, regija, država, članica, evropskih institucija, Evropskog parlamenta i zahvaljujući svemu tome puno toga smo već postigli Međutim, radi se o vrlo složenom e, procesu i još uvijek e, nam trebaju milijuni eura investicija. Ovdje imamo naravno jedan važan faktor rizika i tu moramo pogledati što možemo učiniti. E, dakle, na jednu stranu trebamo također bolje uskladiti politiku i industriju. Trebamo raditi zajedno. Potrebna je sinergija kako bi baterije ostale e, na vrhu političke agende i to na europskoj razini i u državama članicama. I molim vas da pogledate ovo izvješće koje e, je prije nekoliko godina e, tiskala komisija, još uvijek je aktuelno jer vam daje jako puno preporuka za e, politike, e, izradu politika koje se temelje na dokazima. tako da možemo vidjeti e, kako ovi znanstveni politici, projekti mogu utjecati na politike u budućnosti. Hvala. Hvala, hvala lijepo. Da, ovdje smo čuli e, puno e, zanimljivih informacija. Svi znamo e, koji svi problemi postoje s baterijama, sirovine, pohrana. Imamo cijelo jedno tržište koje se bavi tim i najbolje bi bilo da ukinemo granice, da granica više nema. I upravo kao što je e, rečeno jučer, jedna od glavnih aktivnosti trebala bi biti otvaranje tržišta prema jednom pravom konkurentnom sustavu unutar Europske unije, naročito kada govorimo o obnovljivim izvorima energijama, energija. A sada e, želim dobrodošlicu gospodinu Vejlu. Ovdje je jedna vrlo važna tema. Govorili smo o liti baterijama, o e, aspektu životnog ciklusa i to je vrlo e, važan dio političke agende kakve rizike možemo prihvatiti i kakve političke odluke treba e, donositi. Izvolite. Mislim da će ovo biti jako korisno. Hvala lijepo. Dame i gospode, ste mi zadovoljstvo što sam ovdje s vama. ok Um, my home institution is the KIT and e, ovo je institut KIT. Ja e, se E, radim e, za KIT i za HIU. E, I zajedničko radimo u radnoj skupini su s tim, a radimo na ekonomskom, socijalnom aspektu, aspektu za okoliš i održivost u odnosu na sustave za baterije koje postoje sada, ali razmišljamo o budućnosti. Imamo NMC to su posebne e, baterije koje imaju vrlo visoku razinu kobalta, ali u budućnosti ćemo imati možda jedan sustav koji će imati nisku razinu kobalta. A onda negdje u budućnosti ćemo imati vjerojatno neke druge sustave koje će biti vezane za metal e, i za neke druge materijale, e, sodium, magnezijum, aluminijum. Baterije su potrebne za različite stvari. I već sada imamo e, vrlo e, velik, povećanu potrebu e, za baterijama. To ovdje vidite. Međutim, pitanje je imamo li dovoljno resursa da odgovorimo ovim potrebama u budućnosti. Evo, pogledajmo različite primjene baterija i kakve će biti e, potrebe u odnosu na to. I evo vidite, čak ako zamislimo da će doći samo do malog povećanja e, potražnje, već imamo probleme s kobaltom. Jer rezerve su već granične, za litije je situacija malo bolja ali samo ako je povećanje e, umjereno. Dakle, ali e, ako je potražnja puno veća, postavlja se pitanje što će se dogoditi u budućnosti, naročito evo što se tiče e, mobilnosti. Nadalje, E, imali smo različite istraživanja u odnosu na korištenje e, baterije. Evo ovdje čak i ako uzmete reciklažu e, u obzir u odnosu na kobalt, možemo razmisliti recimo o tome kakav bi to imalo u učinak koji bi bio stvarno jak u odnosu na E, raspoloživi kobalta. Što se tiče litija i čak uz e, reciklažu još uvijek e, nemamo dovoljno rezervi. Ne kažem da će to biti slučaj, ali može se dogoditi da ih ne bude dovoljno. Evo ovdje govorimo naravno o električnim vozilima, ali u budućnosti e, se postavlja pitanje pohrane energije i e, proizvodnja energije iz vjetra i sunca. Evo ovdje vidite e, povećanje pohrane energije. To je vjerojatno vrlo važno tržište za budućnost. To su studije pokazale mi smo upotrebili ovu e, skupinu za promatranje energije i napravili smo scenariju za 2050. E, e, dakle, snaga vjetra, međutim za sada nemamo udruživanja sektora i zbog toga su, postoji vrlo velika potreba za pohranom energije. Evo ovdje e, je, se govorimo, ovdje govorimo o baterijama koji su samo jedna od energija koje se koristi. Evo pogledajmo sada kakva bi bila situacija 2050. E, došlo bi do velikih, velikog povećanja potražnje za pohranima, vrstama, različitih vrstama pohrane. Ovdje se koristimo LFP tehnologijom. Ona e, za sada e, je e, troškovno učinkovita, ali nemamo veliku vrijednost za recikliranje. Međutim, to bi ipak možda mogla biti i jedna od tehnologija kojima bismo se mogli koristiti u budućnosti, u skoroj budućnosti. Ovdje imamo Um, liti. Evo, čak i u ovom uh, scenariju vidite da uz reciklažu da je potražnja već iznad rezervi koje imamo za liti. Ovdje kobalt ne spominjemo. Dakle, da zaključim. Smatramo da je e, kobalt sirovina e, koja je kritična, grafit i liti. E, nikel je isto kritičan jer se koristi u nekim sustavima. Evo ovdje što se tiče litija. Ima ga jako malo u Europi. a rezerve su u Južnoj Americi. U svakom slučaju, u zemljama koje se ne smatraju za e, stabilne. A što se tiče kobalta, tu je situacija još dramatičnija. Vjerojatno ste čuli o tome e, u medijima. Kobalt se narazi u Kongu za rezerve i za resurse. Tako da bismo tu imali veliku ovisnost o Kongu. I sastao sam se s gospodinom eh, Hakemukom iz Umikora i čuo sam da se samo mali dio kobalta Dakle, 20% e, proizvodi e, socijalno odgovorno, a ostalo nije tako. E, što se tiče resursa, oni su važni, ali trebamo pogledati cijeli životni ciklus. Ovdje imamo usporedbu različitih tehnologija za pohranu energije iz ekološke e, perspektive, dakle e, kakav je učinak na ugljični dioksid. Nemate jednu bateriju e, koja je dobro rješenje za sve, već imamo različite baterije koje se koriste u različite svrhe Međutim, moram reći da nemamo jako dobre pouzdane podatke. Tako da zapravo ne možemo još e, usporediti sve vrste baterija, jer su podaci malo nepouzdani. Ovdje imamo e, nagradu za najbolju bateriju, ali e, moram reći da ona ne uključuje pitanje recikliranja. Ovdje imamo e, baterije e, a, dakle akilinske sada se zovu e, baterije na bazi soli. Nekad su se proizvodile u Americi, danas se proizvode u Kini. Evo ovdje imate tri različite tehnologije i ako ih usporedimo, onda ćete vidjeti da su e, liti i fosfat baterije najbolje u odnosu na učinak iako im performans nije najbolji. Međutim, stvari se jako brzo mijenjaju. Što se tiče litija, e, to je jako komplicirano reciklirati. Međutim, ovdje ipak imamo e, neki progres u odnosu na prvu i drugu generaciju. Reciklaža je stvarno važna i svi moramo to imati na umu. Evo zaključci. Dakle, možemo već sada reći što se tiče sirovina e, da e, one vjerojatno neće biti dostatne 2050. naročito što se tiče kobalta i litija. reciklaža može samo E, donekle odgovoriti budućim, e, budućoj potražnji, ali to sigurno neće sve pokriti. Međutim, ako imamo e, primjenu na kamione, autobuse, onda će sigurno situacija biti još gora. Kobalt i liti sirovine se nalaze u zemljama koje su politički nestabilne, pa imamo rizik e, što se tiče dostave, a i e, nesigurno što se tiče cijena. Tako da su nam potrebni sustavi baterija koji e, će biti utemeljeni na sirovinama koje postoje, koje imamo, aluminijum, magnezijum, natrijum a e, važno je isto da e, koristimo e, baterije koje su učinkovite, koje imaju dugi životni ciklus i koje će imati dobar performans tijekom cijelog tog ciklusa. I kao što sam rekao, reciklaža je isto jako važna. Drugim riječima, sljedeći korak će biti proizvodnja jednostavnijih baterija, koja će u sebi već imati e, uključen, ugrađen sustav e, za e, održivi razvoj i reciklažu. Evo, toliko. Hvala. Yes, thank Najljepša hvala. mi uvijek kažemo da su i radi i učenje jako važni, a istina je da sam osobno razvio novu strategiju za kada dolazim na prezentacije, jer kao što znate, stoja, stoja ide online, e, uživo na internet, e, tako da se mogu pripremiti dosije. Imate ovaj dosije na raspolaganju na mobilnim telefonima, možete napraviti screenshot i imati odmah prezentaciju, tako da je e, na raspolaganju, tako da to olakšava život u biti. Evo, kao što vidite, mi uvijek napredujemo i doista je veliko zadovoljstvo vidjeti da i stoja pruža razne tehnološke mogućnosti, osobito komunikacijske mogućnosti, to je jako važno po mišljenju. Dobro, sada prelazimo na zadnji, ali ni malo najmanje važan, dakle, sada imamo Ljubomira Majdančića iz Zagrebačkog sveučilišta, profesor hrvatske slučajno druge za sunčevu energiju. Izvolite, gospodine, evo, imamo, jedva čekamo da vas čujem. Članovi Europskog parlamenta, poštovani voditelji stoa panela, sve vas lijepo pozdravljam. Kao što je e, predsjednik rekao, dolazim dakle sa sveučilišta u Osijeku, to je fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informacijske tehnologije i radim e, jednim dijelom na Međunarodnom centru za održivu energetiku vode i okoliša pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje utemeljio sam Hrvatsku stručnu udrugu za sunčevu energiju i bio njen predsjednik e, deset e, godina. Tema e, nosi naziv i rad moj, dakle uloga baterije u tom prijelazu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. s tehničkog stajališta danas energije u svijetu imamo dovoljno. Dakle, energija nije problem nalazi se svuda oko nas, problem je samo kako tu nestalnu energiju iz obnovljivih izvora energija na neki način i pohraniti, koristiti onda kada nema dovoljno primjerice vjetra ili sunca. Ali znakovito je sljedeće da i što je kolega rekao i Watch grupa je to i napravila jednim dijelom da je prijelaz na obnovljive izvore energije do. two godine financijski će manje koštati svijet i europu nego sadašnje stanje koje se temelji na fosilnim gorivima. E, s druge strane e, siromašne zemlje ako budu koristile i vjetar i sunčevu energiju imat će jedan svoj napredak i moći će gospodarski rast ostvariti zato što ti izvori energije su dostupni na svakom jednome e, određenome području jasno da ta suvremena energetika, energetika 21. stoljeća, dakle nije utemeljena na 18. i 19. stoljeću koje se temelji na fosilnim gorivima, nego ide u područje novih energetskih tehnologija, pametnih mreža, pametnih kuća, satelitskog nadzora i jedno vremenske prognoze unaprijed kada će na kojem području biti vjetar ili sunčeva energija ne zaboravimo dame i gospodo da europska unija sa 500 milijuna stanovnika dnevno uvozi preko milijardu eura energije. Dakle, od velike važnosti da sve članice Europske unije smanje svoju ovisnost o uvozu energije. Idemo poći od malih obiteljskih kuća. Dakle, kuće koje imaju za sebe energiju imaju svoju jedinu određenu snagu priključka iz tog stajališta mi smo i u hrvatskoj donijeli jedan, zakon odnosno uredbu u kojem smo omogućili da sve kuće do snage priključka mogu postaviti fotonaponske ćelije za vlastitu potrošnju to držimo da je jedan veliki iskorak međutim taj iskorak treba biti u suglasju sa pohranom energije dakle velika uloga kućnih baterija u pohrani energije i peglanju takozvanih viškova energije odnosno pikova koji se pojavljuju u jedna određena dnevna, dnevna područja. Dakle, sunčeva energija može riješiti veliki problem energije u malim e, kućama, odnosno obiteljskim kućama i malim i industrijskim centrima ili manjim nekim e, više stambenim zgradama do snage priključka već imaju površinu na svome krovu koja može proizvoditi energiju. Možemo uz to spomenuti i da je bitno i mala vjetroelektrana, a budućnost će se temeljiti i na električnim vozilima kad imate viška električne energije da tu energiju možete pohraniti u vaše električno vozilo, a kada dođete doma poslijepodne tu energiju iz vozila možete ponovo vraćati u mrežu. Dakle, nećemo imati više tarifa jednu ili dvije dnevno, nego ćemo imati satnu ponudu i potražnju energije. Zato uloga baterije ima veliki, veliki značaj. Ne bih vas zamarao s ovim slajdom, ali on pokazuje svu tehničku složenost baterije kod kućnih instalacija kad imate dakle na burzi jednu cijenu energije, imate u datom momentu višak energije, morate je pohraniti, u drugom momentu morate uzeti električnu energiju iz mreže, pa imate punjenje i pražnjenje baterije, sve sinhronizirano sa pametnim mrežama. I ovo je jedno područje glede tehničke struke u jako velikom napretku istraživanja i razvoja. Ako riješimo pokrenu energije, riješili smo problem energije i riješili smo problem Europske unije koja drevno uvozi preko milijardu eura energije. Jasno da imamo s jedne strane energiju vjetra, sunca, nestalne izvore energije i baterija će imati ulogu u toj pohrani energije upravo u onom vremenu kada nemamo stalne izvore energije. Jasno da ne možemo zanemariti stabilnost sustava klasičnim izvorima energije ali ta njihova proizvodnja treba vremenom se smanjiti i polako ta tranzicija prijeći na obnovljive izvore energije iz jednostavnog razloga smanjenja emisije stakleničkih plinova. Ako ne budemo smanjili emisije stakleničkih plinova prema Pariškom sporazumu i zadržali na 1,5 stupanj, dame i gospodo, zemlje u svemiru nema, zemlja nestaje i zato je velika odgovornost i tehnička i politička kako naći rješenja za sve veću i veću korištenost obnovljivih izvora energije. E, punjenje i pražnjenje baterije od velikog značaja i baterija i razvoj te baterije i tehnološki izazovi su upravo da ta baterija mora imati veliku gustoću, veliku snagu, dug vijek trajanja, veliku iskoristivost sigurnost vrijeme pražnjenja do kojeg iznosa možemo tu bateriju prazniti i jasno jedna ekonomska opravdanost te baterije ali s tehničkog stajališta ne moramo gledati tehničku opravdanost nego prije svega tehnološko rješenje a financije će na kraju odlučiti i prelazak da li će emisija ugljikovog dioksida po toni rasti padati ili će zadržati stalnu svoju cijenu fotonaponske ćelije kao obnovljivi izvor energije i vjetar kao nestalni izvor energije u ulozi nove energetske tehnologije i nove strategije u uloga baterija da li različiti e, materijali od kojih se prave baterije, prije svega litijum ion, ionske baterije i one su, one imaju najbolje dakle karakteristike glede punjenja i pražnjenja i otprilike danas je oko 50% baterija u svijetu upravo na litijum ionskim e, tehnologijama. Ali i elektrode od kojih se prave, e, dakle nikal, grafit, e, kobalt, također je kao materijali su problemi gdje se nalaze i u kojim zemljama svijeta i to je jedan veliki izazov kako, kako preći u jednu masovnu proizvodnju baterija glede materijala koji nije dobro raspoređen u drugim zemljama e, svijeta. Dosta je složen energetski sustav između klasičnih izvora energije i obnovljivih izvora energije i razne razine proizvodnje energije od visokog, srednjeg prema niskom naponu će u budućnosti odrediti da imamo što više potrošnju energije na licu mjesta odnosno na niskonaponskoj e, razini dosta je složen sustav što se tiče elektroenergetike ali napuštanje sa klasičnih izvora energije proizvodnje iz ugljena nafte plina nuklearne energije i prelazak na obnovljive izvore energije kao što su sunčeva energija vjetar biomasa biogoriva geotermalna energija u budućnosti će imati veliki izazov u tehničkoj struci pronalasku novih rješenja pametnog upravljanja elektroenergetskim e, sustavima. I dopustite jedan projekt u Hrvatskoj koji radimo na fakultetu, to je mreža zapošljavanja mladih za buduća radna mjesta. Ovdje je bilo spomena da je jako bitno uskladiti sustav obrazovanja prema stvarnim potrebama tržišta čest je slučaj da sustav srednjoškolskog i visokog obrazovanja nije u skladu sa stvarnim potrebama tržišta i da tek nakon završetka formalnog školovanja trebate još dosta vremena da na tržištu se pronađe ono o čemu ono što tržište e, traži. I ovo je jedan projekt gdje, će, e, gdje je uključeno osam zemalja Europske unije koje će osposobiti negdje oko 14 tvrtki, startupova i oko negdje oko 7000 mladih osoba u dobi od 15 do 19 godina će moći tražiti jedna nova radna mjesta u području obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, održivoga prometa i održivoga e, turizma. I dopustite osobno iskustvo u 20 godina bavljenja prije svega pretvorbom energije sunčeva zračenja u električnu i toplinsku energiju. Doma sam, dakle na svojoj kući sam postavio 10 metara kvadratnih fotonaponskih ćelija, odnosno 10 kilovata fotonaponskih ćelija, 10 metara kvadratnih solarnih toplinskih kolektora, izolaciju od 20 cm i skupljamo kišnicu. Također u vrtu se nalazi jedan trekking sustav koji se prilagodi dakle optimalnom korištenju sunčeve energije i dopustite moja šestročlana obitelj tri puta proizvodi više energije nego što trošimo. Mislim da ovaj jedan primjer obiteljske kuće može se umnožiti na grad, regiju, domovinu i konačno Europsku uniju pa i cijeli svijet. Također jednim drugim projektom napravili smo na sveučilištu jedno solarno električno vozilo koje 300 km prelazi za 5 kilovat sati energije pohranjene u litijum ionskoj bateriji. 5 sati energije za 300 km. Ovo je jednosjed, ali želimo razviti dvosjed, trosjed, četverosjed. Velika površina u prometu na vozilima je dostupna za proizvodnju električne energije koja se može trošiti na licu mjesta. U zadnjih desetak godina e, obavili smo i kao i Hrvatska udruga za sunčevu energiju Posjetilo nas je preko 10.000 posjetitelja, osobito mladi ljudi žele nove tehnologije, žele nova znanja i moramo uključiti mlade u nove energetske izazove i nove tehnologije 21. stoljeća. Hvala vam lijepa na pozornosti. hvala. Mislim da smo dobili dubok uvid u problematiku. Mislim da je jako dobro vidjeti koje su opasnosti i mogućnosti tu i politika utemljena na dokazima je olakšana. Zastupnica Petir, izvolite. Hvala vam lijepo e, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem svim našim panelistima koji su danas sudjelovali na ovoj radionici. E, naravno da je ova tema izuzetno važna jer je e, novim energetskim paketom zakona Europska unija postavila čvrste temelje za ostvarivanje preuzetih obaveza iz Pariškog sporazuma i unapređenje svoje energetske neovisnosti putem energetske učinkovitosti i promocije obnovljivih izvora energije kroz okolišno odgovoran razvoj novih tehnologija. europska komisija procjenjuje da mobiliziranjem one hundred and seventy milijardi eura javnih i privatnih investicija godišnje za ostvarivanje ciljeva klimatsko energetskog paketa moguće je od. twenty one e, godine nadalje generirati gospodarski rast od one godišnje te sljedećih deset godina stvoriti nine hundred novih radnih mjesta ovaj tjedan smo u europskom parlamentu e, glasovali o programu e, obzor e, europa. taj program naravno da ima značajan potencijal za razvoj i povećanje učinkovitosti pametnih mreža, o čemu je tu bilo riječi, domova zgrada tvornica. iznos koji je predviđen za klaster klima energija i mobilnost u okviru obzora iznosi devetnaest milijardi eura. dakle ono to ustvari želimo postići je naravno s jedne strane ublažiti klimatske promjene čuvati okoliš ali i otvarati zelena radna mjesta. E, ja bih evo postavila pitanje e, obzirom da smo čuli i vaš osobni primjer profesore e, majdančić čini se da se ulaganje u obnovljivu energiju isplati na ovom što ste vi rekli. E, ipak e, sigurno tu postoje određene prepreke koje se e, pojavljuju u širem korištenju obnovljive energije i njenoj pohrani pa bih molila da mi možda taj dio komentirate i da mi kažete da li postoji dovoljna politička volja u državama članicama za financiranje obnovljive energije i koriste li se europska sredstva na najbolji način. dakle kakva vi iskustva imate i možda tu ako će biti vremena jer znam da smo kratki sa vremenom i predstavnica europske komisije bi možda mogla nam reći svoje iskustvo sa razine europske komisije kako države članice e, koriste ta sredstva. E, stoa panel prati razvoj novih tehnologija e, ali uočavamo da tu postoje tehnološke praznine kako bi se iskoristio puni potencijal tehnologija kojima danas raspolažemo molila bih evo dvoje stručnjaka koji su također govorili danas e, da, nam kažu kako oni vide te praznine i što bi trebali napraviti da ustvari e, te tehnološke praznine zatvorimo e, sa intenzivnim ulaganjem u istraživanje i razvoj kako bi ostvarili puni potencijal obnovljivih izvora energije. Ima li drugih pitanja? Da, izvolite. Wim van Kamp. Predsjedniče, ako imam vremena, malo vremena na raspolaganju, ja osobno nisam toliko optimističan glede baterija i Europe, ali pročitat ću e, privremeni no izvješće 9.4. i nadam se da ću biti e, umiren. No, pitanje koje imam tiče se rudarstva, rudarenja. Imamo neke razgovore u lobijskom sustavu o e, litijonskom e, e, kopanju u Portugalu u Španjolskoj, ne znam, i taj litijon ide u Kinu, u njihove rafinerije, jer mi ih nemamo u Europi, onda se to vraća u Europsku uniju. Dakle, ima li kakvih komentara o tome da li treba ići baviti se rudarenjem ili samo da platimo jednostavno kinezima da to obave. Ima drugih pitanja, pošto ćemo sada prikupiti sva pitanja, izvolite. Kolegica Maletić, izvolite. Hvala, najljepša hvala na organiziranju ovog panela i na ovu iznimno važnu temu. Mislim da je ovo doista sjajno organizirano, jer ste započeli najprije sa strategijom strategijskim politikama, s različitim politikama, zatim na, e, na europskoj razini o zakonima i politikama te preprekama koje očekujemo i sada vidimo sa dodatnim razvojem zbog nedostatka sirovina ne možemo ni razgovarati o brzom razvoju baterija i proizvodnje baterija. Tako da ne znam kako vi predviđate budući razvoj situacije e, proizvodnje baterije i energije i miksa. Dakle, vidjela sam e, ove scenarije zbog, e, do kojih dos, koji su takvi kakvi jesu zbog nedostatka osnovnih sirovina, ali ne znam koje su mogućnosti. I evo, na kraju smo završili s ovom mogućnošću korištenja te energije na raznih kućanstava i gradova a mi ovdje u Europskom parlamentu stalno razgovaramo o tome. I u biti ovdje smo vidjeli primjere kuća, ali ne možemo vidjeti puno primjera, takvih primjera u Hrvatskoj niti drugim zemljama. Dakle, koji su glavni e, glavne prepreke za to? Da li je znanje, e, prevelik e, nedostatak praktičnog znanja, konkretnog znanja, tehnologije, e, cijene. Zašto to nemamo biti u našim domovima? Jer to bi trebalo biti, biti jeftino za naše sugrađane ako je dobro razvojeno, razvijeno i implementirano. Hvala, ima još pitanja? Ok, ja ću zaključiti post zatvaramo pitanja, zaključujemo s pitanjima, a daćemo sada e, Ljubomir riječ da odgovori. Imamo jako malo vremena, tako da vas molim u dvije minute. E, zahvaljujem na pitanju e, gospođi Petir i na ono prvo pitanje ja mogu odgovoriti, a to je e, kako primijeniti pravne okvire iz Europske unije na podzakonske akte u članicama Europske unije, konkretno za Hrvatsku. Dakle, e, na razini Europske unije zakoni su proaktivni, oni su pozitivni. Međutim, e, većina članica Europske unije, pa i Republika Hrvatska, kada primjenjuje konkretno zakone iz energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije, nizom podzakonskih propisa izgubi se temeljni smisao zakona na razini Europske unije. imamo problem u implementaciji, dakle primjeni konkretno e, malih kućanstava koje bi mogle smanjiti primjerice u Hrvatskoj uvozimo 30% električne energije sa korištenjem malih sustava fotonapona na obiteljskim kućama malim industrijama, javnom sektoru, e, tu energiju bi mogli smanjiti na nula. Ali zakoni moraju biti jasni, precizni i moraju u početnoj fazi, kao što je to bilo u Njemačkoj, Austriji, Belgiji imati feeding takozvanu tarifu, odnosno poticaje do 30 ili 40% investicije. U konačnici taj poticaj je daleko manji od uštede koja se može dobiti. Dakle, da zaključim, e, razina e, pozakonskih propisa pojedine članice Evropske unije izgubi smisao pozitivnog e, zakona koji je dobronamjeran, odnosno koji ide u smjeru, u smjeru većeg korištenja obnovljivih izvora energije. thank you uh, Dobro, najljepša hvala. To su bili glavni odgovori. Evo, svi koji su očitovali sada uh, su spremni na bilateralne razgovore. Dakle, ako želite porazgovarati s našim govornicima, panelistima, možete poslije sastanka razgovarati. Sada prelazimo na dnevni, e, točku osmu dnevnog reda, dnevni red. Dakle, hvala vam svima. Bilo je doista impresivno e, saslušati ove dokaze, znanstveno temeljene dokaze i ove jako, ovim jako važnim e, aktivnostima. Imali smo jako zanimljiv tjedan u Europskom parlamentu također, jer imali smo Gretu Thunberg u Europskom parlamentu ona je ispunila cijelu dvoranu, mediji su bili na sve strane, televizija, svi su bili tu. Dan kasnije smo predstavili program Obzor Europa, imali smo 120 program 120 milijuna, 35% je namijenjeno klimatskim, e, klimatskom istraživanju, a tu nije bilo niti jednog predstavnika medija. Dakle, to pokazuje koliko, e, koliko je selektivna ta pozornost. No evo, zato smo i stvorili taj, e, to čvorište za znanost i medije kako bismo te e, znanstveno temeljene politike predstavili ljudima. Dobro, imamo li išta pod radno, razno? Ukoliko ne, onda možemo e, najaviti datum i mjesto sljedećeg sastanka. Sljedeći je 19. rujna i 24. listopada u 9.30, nadam se u istoj dvorani, low n1.4, nikad se ne zna. U svakom slučaju sada želim zahvaliti panelistima, tajništvu, svim onima koji su e, nam pomogli e, na u ovom osmom parlamentarnom sazivu. Mislim da je ovo bio odličan saziv, stoja se razvila na jako učinkoviti način i to se vidi i u Europskom parlamentu, u europskim institucijama, stoja je naime uvijek dobro e, uvažena. E, naš e, odbor doista je zadovoljan vidjeti znanstveni istraživački rad koji omogućuje bolje politike. Dakle, još jednom svima hvala i zatvaram ovaj sastanak te se nadam da ćemo se vidjeti u sljedećem sazivu.